Sjednica se nastavlja. Evo sad ću objaviti rezultate prvog kruga izbora za predsjednika Europskog parlamenta. Predano glasovi 17, 718. Nevažećih glasova 35. Predanih važećih glasića, glasova 683. Time smo postigli apsolutnu većinu koja je bila potrebna da se e, izađe u drugi krug, a to je 342 glasa. Mnogo zastupnika je dobilo glasova, Forenca 50. Gospođa zastupnica Lambert je dobila 56 glasova gospodin zastupnik Petela, 183 glasa, gospodin zastupnik Rebega, Rebega 43 glasa, Gos, zastupnik Stevens 77 glasova, zastupnik Tajani 274 glasa. Budući da nijedan kandidat niti kandidatkinja nisu osvojili apsolutnu većinu predanih glasova, mi ćemo preći u drugi krug izbora. Ako nemate nikakvih daljnjih primjedaba, Pretpostavljam da su kandidature iz prvog kruga izbora održane na snazi. Dakle, Forenza, Lambert, Pitela, Rebega, Stevens i Tajani. Da li netko od imenovanih kolega i kolegica želi povući svoju kandidaturu? Dakle, to nije slučaj, tako nije. Prema tome, ostajemo u drugom krugu izbora kod svih navedenih istaknutih kandidata. Prema našem poslovniku je moguće prije svakog sljedećeg kruga izbora podnijeti još jedan puta kandidaturu. Prema tome, ako netko od vas želi istaknuti svoju kandidaturu, može. Rok. Bija bih vam zahvalan iskreno. Ako bi na ovoj vrlo ozbiljnoj prilici bili adekvatno ozbiljno se ponašali, barem ono najnužnijoj mjeri. Dakle, rok za isticanje takvih kandidatura za e, drugi krug izbora određen je za 12.30. Dakle, svako ko želi kandidirati mora svoju kandidaturu e, uložiti kod u uredu 00101 u uredu predsjedništva kod našeg glavnog tajnika. Prema tome, ja sada prekidam zasjedanje i ponovno vas pozivam na nastavak